Thank you, Hvala vam na, razumijevanju. Kao što sam rekla, čekali smo da konferencija predsjednika zaključi svoj rad, što je skoro gotovo, no prije nego što završimo imam dva e, pitanja. Prvo, gospođe Forenci.